ste u više navrata ovih dana nešto spomenuli vezano uz ulogu parlamenta. Vi ste to nazvali srcem demokracije. Krenut ću s, ovo, s ove izjave kako bih rekao da mi ovdje nemamo sustave na temelju kojih bi stvari mogle funkcionirati, ali sve funkcionira samo ako svi poštuju sustav. Vi ste govorili o rodnoj ravnopravnosti, govorili ste o velikoj važnosti E, toga da žena po prvi put može postati predsjednicom Europske komisije. A to kažete samo nekoliko sati nakon onoga što se jučer dogodilo u ovom parlamentu. U ovom parlamentu jedna Druga žena, jedna koja je dobila jako puno glasova e, i ministrica u Poljskoj, nije postala predsjednica odbora EMPL zbog nedemokratske odluke koja je neshvatljiva i nelogična. Krećem od ovog podatka jer mislim da kad govorimo o pravilima važno je da uvijek imamo na umu koja su pravila, inače ispada da smo dvolični. Ne možemo tražiti konsenzus i dati ulogu parlamentu bez poštivanja Dontove metode. E, I naše stajalište treba proizvesti još pomnije razmišljanje. Vi ste u prošlosti napisali neka pisma. Znamo da verba volant i skripta manent i zato mi smo jako pažljivo pročitali pisma koje ste postali klubu Renew i socijalistima i zato tražimo neka pojašnjenja kao što su to tražili drugi klubovi. Pogotovo što se tiče Eh, ga u obraćanju kolegice Garcije Perez. Vi ste tražili pojašnjenje vezano uz sustav vladavine prava i mi tražimo eh, također od vas eh, to pojašnjenje u vašoj replici, ali sa drugačijeg stajališta, jer ako je metoda se temelji na prethodnih pet godina, ako je metodu izmislio Timmermans, onda mi smo u potpunoj suprotnosti u odnosu što se tiče vas. Mm, I što se tiče mišljenja o e, sustavu vladavine prava. Što se tiče klimatskih promjena, jasno je da u pogledu te teme postoje neke pozitivne naznake koje ste vi dali, na primjer Just Transition Fund e, koji bi pomogao zajednicama da smanji posljedice klimatskih promjena, a onda e, banka kojem bi se pokrenuo privatni kapital. Ali još jednom govorimo o ciljevima naše ambicije pomičemo sve više prema gore, a ne znamo kako ćemo ih ostvariti. Hoćemo li ikad si postaviti cilj i onda se pridržavati toga cilja? Vi ste e, tražili jutros e, da imamo 50% što se tiče emisija, prošloga tjedna 55%. Mislim da to nije mala razlika odnosu na cilj koji trebamo postići. A neke države, e, vi to vrlo dobro znate, proizvode više od jedne trećine ukupne proizvodnje ugljika to je važna tema, a važna je i tema također e, ona koju smo mi stalno kritizirali kao klub. Govori se s entuzijazmom o minimalnoj plaći u Europi kojima bi se svim mladima zajamčilo radno mjesto, ali s kojim novcem u odnosu na politiku pojedinačnih država članica. A što se tiče imigracije, vi ste jutros da li školski primjer koji je jako pozitivan. Rekli ste da je izbjeglica došla u Njemačku, da je taj čovjek došao k vama i da je to jako lijepa priča. Ali nije tako jer osim izbjeglica mi imamo i migrante, imamo ilegalne migrante i postoje situacija u kojima e, vi trebate dati pojašnjenje. Proteklih dana dogodilo se nešto što je s našeg stajališta jako teško težak događaj. E, došlo je do toga da jedan brod nije poštivao E, naredbe talijanskih vlasti i zbog toga prošloga tjedna smo imali raspravu unutar odbora Ribe kako bismo kapetanicu broda pozvali na saslušanje. E, to su vrlo jednostavni pristupi, a ja tražim jednostavne odgovore od vas jer na temelju tih odgovora mi ćemo moći donijeti prosudbu o vama, e, a sastanak kluba održat ćemo odmah nakon ovog saslušanja. Hvala. Gospodin Šir vam ima riječ. Izvolite, predsjedniče. Hvala lijepa predsjedniče, poštovana gospođe von der Leyen. Eh, mnogo se govori o europskim građanima i građankama. Eh, dobio sam stotine tisuće e-maila kao i drugi kolege i kolege i kolegice koji govore o vašoj nominaciji. Eh, ja ću citirati jedan e-mail E, kao biračica očekujem da parlament izabere jednog od špicn kandidata za e, predsjednika e, komisije, a ova dama koja ovdje sjedi njeno imenovanje bi bio fatalni znak da Europska unija ide u krivom smjeru. To je e, kritika postupka vašeg imenovanja. E, ja sam bih govorio o našem sastanku prošlog tjedna i o vašoj viziji e, Europe. Jasno je bilo da je naša vizija drugačije. Mi odbijamo nastavak politike štednje E, ako netko kao vi kad govorite o budućnosti Europe e, onda konačno moramo završiti sa ovom krivom neoliberalnom politikom. Politika štednje nije dovela do sanacije proračuna. Ona je dovela samo do toga da su potaknute neke e, krive investicije nije do, bilo e, sredstava, na, primjer, za borbu protiv klimatskih e, promjena. A oni koji pate od te politike su građani i građanke Europske unije e, gospođo von ako se želimo boriti protiv klimatskih promjena, onda moramo djelovati sada. Moramo sada ulagati. Ako se borimo za socijalnu sigurnost u Europskoj uniji, onda moramo prekinuti sa ovom e, krivom e, politikom e, štednje. 113 milijuna ljudi u Europskoj uniji žive u siromaštvu. Onda očekujemo od kandidatkinje za predsjednicu komisije više od lijepih riječi. Ona mora reći da trebamo socijalnu ofenzivu za Europu. Moj je cilj da za pet godina nijedan evropljanin bilo gdje, bilo u kojoj regiji e, može voditi dostojanstven život i a, zato trebamo financijske preduvjete e, o e, poreznoj politici e, niste govorili govorili ste o svemu u rukavicama ne vidimo kod vas odlučnost da jasno kažete E, želim dokinuti e, porezne oaze, e, želim natjerati velike korporacije da plaćaju pošteno porez koji trebaju platiti a govorili ste o milijardama koje treba uložiti u obranu, a to taj novac bi trebao se uložiti u e, socijalna područja obrazovanja i tako dalje, a ne u moderne sustave naoružanja. E, govoriti o putovanjima u, svemir, to je zaista e, noćna mora Jasno je e, e, e, rezultat je militarizacija vanjske politike, a mi to odlučno odbijamo. Želimo jačati diplomatsku djelatnost Europske unije. Želimo sazivanje međunarodne konferencije o razoružanju. I na kraju evropske E, e, vanjske granice su najsmrtonosnije granice na svijetu to pokazuje bankrot europske politike. Ljudi na sredozemlju umiru, a oni koji se e, bore za njihova prava se proglašavaju zločincima i sjede u zatvorima. Mislim da je naš, naš plan za budućnost Europske unije. E, to je socijalna Europa, Europa koja se bori protiv klimatskih promjena, Europa koja se bori za mir. Nažalost, ne možemo za vas glasati. Hvala u ime nezavisnih zastupnika, gospodin Faraž na minutu i pol. Ja govorim sad na dvorane, ali u europskim izborima Brexit stanka je bila na samoj prvoj crti i Europsko e, vijeć Europe je nas je učinilo impotentnima do današnjeg dana, ali vi imate pravu moć ako je možete iskoristiti. Ono što smo danas vidjeli od gospođe van der Leyen je nastojanje Europske unije da preuzme kontrolu svakog pojedinog aspekta naših života. Ona želi graditi centraliziranu, nedemokratsku e, oblik komunizma koji će <clears throat> nacionalne parlamente učiniti takvima da će država kontrolirati sve, a nacionalni parlamenti će prestati imati bilo kakvu relevantnost i moram reći iz naše perspektive na neki način i to je meni jako drago jer ste upravo Brexit učinili još popularnijim u Ujedinjenoj kraljevini i hvala Bogu što odlazimo, hvala Bogu što odlazimo ali što se tiče obrane, mislim da se na to moramo usretočiti. Ona je fanatik, ona želi stvoriti europsku vojsku, ali nije u tome sama. Kad to e, se napravi NATO će prestati postati, neće imati relevantnost u Evropi. a francuski predsjednik Emmanuel Macron e, prošle njedeljene je e, stajao u, u autu otvorenom iza njega je bila europska e, vojska i on je izgledao kao nekakva moderna verzija Napoleona koja gleda s visoka cijeli svijet. Dakle, nemajte sumnje, nemajte nikakve dvojbe. Ako ovi ljudi dođu na vlast za sljedećih pet godina Europska e, obrambena unija će biti gotova i napravljena, a ono što se može koristiti za obranu može se koristiti za napad i vi kao parlament nećete imati nad tim kontrolu. molim vas da glasujete protiv ove gospođe. E, potrudite se e, za vaše građane i za demokraciju. Hvala gospodine Faraž. A sada Replika gospođe von der Leyen predsjednicima klubova. Izvolite, gospođo, imate riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Moram iskreno reći kad sam saslušala posljednjeg govornika ojačana sam u u želju da Britanija radi na svojoj budućnosti, ali ovakvih ljudi kao što ste vi gospodine Farage se moramo riješiti. Ono što je lijepo u Europi u Europi su se ujedinile zemlje i dobrovoljno, nitko ih nije tjerao. E, mi znamo da smo e, jači kad smo zajedno, da zajedno branimo zajedničke vrijednosti, da zadaće svijeta koje su za nas e, izazov, da su te tako velike da ih svaka zemlja sama ne može savladati ali zajedno možemo razviti e, moć koja je europska moć koja počiva na vrijednostima Europske unije koja nas jača i omogućava da se suočimo sa budućnošću e, sa budućnošću naše djece. E, stoga ću se evo govoriti o socijalno socijalnu tržišnu ekonomiju. To je spoj jake ekonomije. Mi znamo da svi sudjelujemo u toj snažnoj ekonomiji. E, a, tu moć dajemo ljudima i stoga gradimo socijalni stup. E, to radi vijeće, Europski parlament i komisija. Oni to rade zajedno jača potpora e, ovim temama. Tu moramo biti ambiciozni i bez te ambicije ne možemo ići dalje. Ne možemo biti savršeni, ali možemo se truditi da postanemo bolji u raznim dijelovima socijalnog stupa. To može, mora biti naš najviši, e, najviši cilj. A tema održivosti to je misao vodilja. Ciljevi održivosti su u svačijem interesu. Svi sada znamo da vrijeme teče, da nam je vrijeme ograničeno, da naš planet treba pomoć, da ne smijemo rušiti osnovu od koje živimo, da moramo imati dobru klimatsku politiku održavu klimatsku politiku. I stoga su ciljevi e, e, održavisti u našem zajedničkom interesu. Što se tiče dvije faze, dva koraka, e, oni moraju biti, ta dva koraka moraju ići usporedno. Ali znamo da Upravo tako paralelno e, mor, e, trebamo e, postizati promjene u cijelom svijetu i tu Europa mora imati vodeću ulogu. Moramo poticati te promjene. Klimatska konferencija u Parizu je bila početak toga. Idemo dalje u tom duhu. E, e, moramo e, rješavati najhitniji zadatak ovog planeta. Treća tema je digitalizacije i tu trebamo ujedinjene snage. S jedne strane moramo biti u stanju da uđemo dinamički u tu digitalizaciju, s druge strane u smislu naše socijalne ekonomije i politike E, moramo cijelu temu umjetne i inteligencije ponašanje u kibernetici tu e, temu e, moramo obrađivati vrlo pažljivo i tu moramo snažiti Europu. Znamo da tu postoje mnogi rizici koje možemo rješavati samo zajednički E, bilo da su to rizici za gospodarstvo ili za naše društvo. To nitko ne može riješiti sam, samo zajednički ujedinjeni u Europi to možemo rješavati. Ljudi u digitalizaciji to je najplemenitija zadaća socijalnog gospodarstva. Moramo zaštićivati ljude, e, štititi radna mjesta. E, e, moramo osigurati dost, radna mjesta u kojima ljudi mogu raditi u dostojanstvu. Kako možemo braniti načela zaštite a ujedno biti učinkoviti. To je zajednička zadaća. I stoga, dame i gospodo, e, s velikim sam zanimanje e, saslušala vaše izjave, gospodine Moltni. E, drago mi je što od vas neću dobiti glas, jer takav glas ne želim i ne očekujem. c'è una richiesta, eh, una richiesta di Netko se javio za riječ u skladu s poslovnikom. Riječ ima gospodin Semsrod. Um, ich, eh, möchte mich beziehen auf... Referiram se na aneks 7, eh, otkrivanje financijskih interesa. Parlament treba izviditi postoji li sukob interesa. Već imam prijedlog kako bi to moglo izgledati. Dakle, radi se o sukobu interesa. Da, ali vi e, se niste dotakli poslovnika. Dakle, nastavljamo s raspravom. Gospodin Kaspari, izvolite, imate riječ. E, uvaženi e, predsjedniče, mi kao pučani i kršćanski demokrati imali smo Manfreda Webera kao spitzenkandidata kandidata ali nakon izbora u vijeću neki šefovi država su e, gazili nogama naše kandidate neki klubovi nisu imali hrabrosti da podrže e, našeg spicen kandidata. I stoga smo sretni da imamo vas ovdje, gospođo von der Leyen, kao kandidatkinju. Nadamo se da ćemo vas u šest sati izabrati. Drugo, mi, smo u Europskoj uniji u teškoj situaciji. Imate ogromnu zadaću pred vama. E, kad smo god bili pred teškim zadaćama mi u parlamentu smo e, uspjeli nadvladati e, nesuglasice među klubovima nažalost ne sa svima ali uspjeli smo surađivati među sa četiri kluba i voditi ovaj kontinent u interesu naših sugrađana stoga molim vas ovaj uzmite ovaj parlament uvijek kao partnera kad se radi o jačanju Europe, kad se radi o prekidanju blokada našeg rada. Radimo i dalje na e, razvoju Europske unije. E, moja je nada da ćete to e, raditi sa, zajedno s, s s nama. Gospodine Modjen, e, saslušali smo vašu kritiku i e, e, gospođe von der Leyen. Vi u već niste uspjeli postati zastupnik u Bundestagu. Molim vas da potražite drugo mjesto da izlijete svoju ogorčenost. Hvala gospodin Gualtieri na dvije minute. Hvala, predsjedniče. Gospođo von der Leyen, vaše imenovanje je rezultat e, teškog zastoja do kojeg je došlo u Europskom vijeću, koje nije bilo u stanju doći do potrebne većine za nikoga od špicen kandidata. To je mogućnost koju pravila predviđaju, ali politički institucionalno gledano radi se o rani koju trebamo izliječiti kako ne bismo doveli u pitanje proces izgradnje prave europske demokracije. Zbog toga je važno da naš klub, a i drugi klubovi, s vama pokrenu politički i programski način pregovaranja i morate preuzeti konkretne obveze. Radi se o važnoj novini koja može ojačati odnos između građana i Europe. To trebaju svi ozbiljno shvatiti, počevši od vijeća jer inače će biti nemoguće izračunati štetu u pogledu vjerodostojnosti. U vašem lijepom obraćanju vi ste pozitivno odgovorili na e, mnoge od naših zahtjeva. Ambiciozni klimatski ciljevi, plan ulaganja za održivost, koji nota bene iziskuje više javnih ulaganja, dakle ponavljam više javnih ulaganja. Potpuno korištenje fleksibilnosti za potporu e, rastu, europski sustav za reosiguranje e, doprinosa nezaposlenost, borba protiv siromaštva djece, zajednička borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza, humanitarni koridori, novi pakt za azil koji se temelji na solidarnosti i na institucionalnom pravu, e, pravo inicijative parlamenta, jačanje sustava špicen kandidata i tako dalje. Mi cijenimo e, to što ste preuzeli odgovornost i borit ćemo se kako bi se to u praksi provelo. U vašem pismu i u raspravi iz toga proizlazi to da novi politički akteri komisije jesu i bit će proeuropske snage, proeuropski orijentirani, a mi nećemo prihvaćati nikakav ambiguitet s njihove strane. To je dobro za Europu. E, suverenisti, nacionalisti bit će nerelevantni. Gospođo von der Leyen, naš klub bit će pažljiv i zahtjevan sugovornik nama nisu dovoljne riječi. Ako nakon riječi ne budu došla dijela, vi nećete više imati našu podršku. Ako međutim vi budete e, konkretizirali obveze koje ste preuzeli, i koje smo mi tražili, vi ćete moći uvijek računati na našu lojalnost kako bismo imali složniju i pravedniju Europu. Hvala. Hvala. Gospodin Sežurne. Hvala predsjedniče, gospođo von der Leyen. E, vrlo kratko, jedna minuta. Naše izaslanstvo, francusko izaslanstvo, će podržati vašu kandidaturu danas u 18 satu. E, e, imamo ovdje situaciju s nacionalistima Međutim, većina ovog doma je proeuropski orijentirana i, i slaže se sa vašim prijedlozima. E, e, imamo, našli smo u vašoj izjavi e, neke prijedloge s kojima se slažemo klimatske promjene, E, porez na CO2, minimalna plaća i tako dalje. To su osnovni elementi i e, ideje e, većine proeuropskih klubova. Treba ići i dalje u trgovinskim sporazumima, treba ići dalje u primjeni Pariškog sporazuma. I možda poruka otvorena poruka ako imamo proeuropsku većinu u ovom domu e, trebamo i već, e, proeuropsku većinu u ovim projektima e, klimatske promjene i borba protiv njih je najhitnija zadaća koju ovdje moramo rješavati kad gledamo vaše prijedloge vidimo da e, neke prijedloge e, dobivamo po prvi puta, a za to trebamo proeuropsku većinu. Pa pozivam sve na odgovornost e, da se angažiraju zajedno s vama za budućnost Europe. Hvala. Gospodin Gigold ima riječ na minutu i pol. Izvolite. Gospođo ministrice von der Leyen, dali ste nam zeleni dil, ali eh, imamo zeleni natpis eh, eh, na ovoj izjavi, ali i malo zelenog sadržaja. Imamo klimatsku krizu i nestajanje raznih vrsta E, danas niste jasno rekli da želite smanjenje od 50% koje mi tražimo emisija CO2. E, niste odgovorili na zahtjeve i građana i znanstvenika. E, minus 55% emisija plinova do 2030. To trebamo izumiranje e, vrsta. Živite u Hanoveru, e, brojao sam e, leptire u Hanoveru, nema ih više, niste ništa rekli o krizi bioraznolikosti. Mi želimo novu europsku poljoprivrednu politiku koja će štititi poljoprivrednike, ali će štititi i opstanak vrsta. Obećajte E, nam da te tako djelovati da ćemo da, dati konačno signal da se borimo protiv izumiranja e, vrsta. Na europskim vanjskim e, granicama tu nije dovoljno e, e, da izražavamo žaljenje zbog e, ljudi koji umiru na sredozemlju. Trebamo jaki mandat za djelovanje protiv takvog razvoja. Ono što ste za sada obećali nije dovoljno. Hvala, molim vas da se pridržavate zadanog vremena jer imamo mnogo govornika. A sada riječ ima gospodin Zalni na dvije minute i trideset. Hvala predsjedniče. Gospođo ministrice von der Leyen, vaš govor nije nas iznenadio. To je bio govor koji smo već puno puta čuli u ovoj vijećnici bio je pun obećanja i vi sami znate da ih nećete moći ispuniti. Vi znate da će vaš put biti težak ako budete izabrani, to smo vidjeli i danas tijekom rasprave. Vi ćete morati balansirati e, dva različita interesa. Interes desnice koja želi Europa koja će kontrolirati imigraciju i koja želi realističan i pragmatičan pristup klimi desnica koja daje potporu ekonomiji, industriji, rastu i s druge strane imate ljevicu koja ima ideološki pristup. Oni žele bez diskriminacije prihvaćati sve, oni imaju talebanski pristup klimi. To će biti problem vašeg mandata. Politika desnog centra Dakle, hoćete li pristati na ucjenu ljevice kao što izgleda da ste već učinili u vašim pismima ljevici ili kako se činilo u današnjem obraćanju, možda ćete vi imati pragmatičan pristup koji će Europi omogućiti da izeđe iz kaljuže u koju je ušlo zbog ovakvog pristupa. Krive politike su Europu dovele u ovu krizu e, bez kraja. Vi ste govorili o prihvatu, o spašavanju života na moru. To je prekrasno, ali e, nisam čuo da ste govorili sa toliko ushićenosti o europljanima koji danas pate zbog krivih politika ove većine. Nisam čuo da ste govorili o katastrofi u Grčkoj, o tome da je ta zemlja uništena zbog politika koje je Europa nametnula. Izgleda da vi nemate ni volju ni većinu iza sebe e, koje bi vam omogućili da učinite korijenitu promjenu koju su građani tražili 26. svibnja na izborima. Radikalizacija ili isključivanje ideja onih koji misle drugačije neće biti od pomoći za rast Europe, to neće biti od pomoći vama u upravljanju, niti ovom parlamentu u tomu da odredi važan e, put naprijed za sljedećih pet godina. Mi ne vjerujemo da vi možete biti promjena koja je potrebna i vjerujemo da ne možete održavati većinu zato što je ona puna rupa i ne drži vodu. Ja mislim da će biti važni glasovi ovog dijela vijećnice. Nitko s ove strane vijećnice nije dao podršku izboru gospođe von der Leyen, ali ovaj parlament i ovaj saziv ne bi se smio pomaknuti u lijevo, a ovaj klub želi idućih pet godina biti važan i prevladati u balansu. Gospodin Žile. Uh, u politici Ponekad trebamo većinu, ali je vrlo važno kakva obećanja dajete i koliko daleko s njima idete. Kao kuhar u velikom restoranu vi ste odgovorni i za e, sirovine koje ide u kolač i kakav će taj kolač e, e, uzadovoljiti kupca ili nakon pet godina, nakon Rige i u malim E, selima u Portugalu situacija bi trebala biti ista, ali nije. Prošli tjedan ste došli u naš klub i rekli ste da je jedna od glavnih načela subsidijarnosti. Ja sam danas proračunao Prvi put ste to rekli nakon 30 minuta. Ja ne mislim da bi transnacionalna lista bila bliže srcima građana i kvalificirana većina neće biti uvijek e, dobra jer gdje su to prava manjina i politička proporcionalnost. Oprostite, malo mi je danas razočaranje e, slušati vas u usporedbi sa onom što smo čuli prošli tjedan. Gospodin Ferreira, imate minutu. Hvala, gospođo predsjednice. Gospođo von der Leyen, vi predstavljate konsenzus koji već desetljećima odlučuje rutu Europske unije. Imamo i nejednakosti među državama članicama, eh, kojima neke države članice imaju deficite, a on se gradi na leđima drugih zemalja. I to je negativno za milijune radnika. Imamo neravnopravnost među muškaraca i žena i mm, socijalna prava i e, ostalo se žrtvovalo na oltaru velikih interesa. Militarizam i rat prijete. Europa napretka i socijalne pravde i obrane klime, Europa demokracije, solidarnosti, suradnje, mira. Ta drugačija Europa neće izići iz ovakvog konsenzusa, neće izniknuti i e, vi nećete dobiti podršku onih koji se bore za ovu drugačiju Europu. Ja vas uvjeravam da će ta borba se nastaviti idućih godina. Hvala. Jednu pol minutu imate, izvolite. Poštovana gospođo von der Leyen, e, želim vam srdišnu dobrodošlicu u ovom domu. E, vi ste, e, ja sam ozbiljan predstavnik europske demokracije. Josef Borel je bio E, on je morao odstupiti iz Europskog Adamskog instituta jer je zaboravio dati e, izjavu o dohodku. Kako će on braniti e, europska načela? Kristina Lagarde, pravnica koja je optužena za utaju 400 milijuna eura Charles Michel, eh, belgijanac, eh, koji nije mogao formirati funkcionirajuću vladu u Belgiji mm, u nastojanju da se nastoje da se nađe zajednički nazivnik eh, izabrani ste vi kao kandidatkinja koji ne poznate e, Europsku uniju koji ste krivo upravljali e, u, njemačkom vojskom, e, niste poštivali propisa, propise. E, da završimo ovu nevjerojatnu kampanju. Sada ste se dogovorili i sa Salvinijem, Poljacima i Mađarima. Ne možemo vas podržati, gospođo von der Leyen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 smanjiti imigraciju, a to možemo učiniti samo time da zaustavimo nezakonitu imigraciju koja ugrošava naš, naše tradicije. Očekujemo od nove predsjednice da cijeni napore koje vrše e, zemlje da štite svoje granice Članek 4 u Europskom ugovoru e, e, jamči jednakost država članica i nacionalni identitet. E, to je nedjeljivo od ustava država članica. U posljednjih nekoliko godina je lijeva većina Europskog parlamenta i u smislu članka 7 Eh, eh, željela eh, ukinuti ta prava. Očekujemo od nove predsjednice da kao voditeljica komisije učini sve kako bi se očuvao nacionalni identitet i suverenost država članica. Kad se radi o regionalnom razvoju i potporama E, to nisu milodari državama članicama. E, radi se od temeljnog cilja Europske unije. Radi se o regionalnoj gospodarskoj e, konvergenciji. Stoga su ova ulaganja potrebna. Očekujemo od nove predsjednice komisije da novi E, višegodišnji financijski okvir, e, okvir ne kažnjava e, siromašnije države članice, to, to jest zemlje srednje i istočne Europe. Ja. Gospođo Dali, hvala predsjedatelji. Sljedećih pet godina traže vodstvo jer će nam trebati Europska komisija koja će biti ambiciozna, progresivna i koja neće se opirati promjenama. Pozitivno je da planirate od Europske unije učiniti e, neutralnom klimatski do 2030. godine i to ćemo to će pokazati u, u prvih e, sto dana. Ali kad govorimo o ciljevima 2030. godine, e, znate da parlament ima cilj od 55% jer je to u skladu sa dugoročnom strategijom i sa pariškim ciljevima. Govorite o e, podržavanju ETS-a pomorstvo i avijacija moraju doprinijeti, ali održivi ciljevi nikad se ne mogu primijeniti na cijeli transport. Moramo imati standarde za koje se moramo truditi. Stoga tražimo jasnu obvezu da nećete e, se povući od standarda za CO2 sa kojima smo se složiti. Moramo više raditi na klimi i okolišu, moramo e, se obvezati na, bio, e, na strategiju bioraznolikosti i moramo znati što mislite o strategiji netoksičnog okruženja. Europska unija treba novu industrijsku politiku koja će se neće fokusirati samo na digitalizaciju i automatizaciju, već će uključiti i ekološki aspekt. Industrijska politika koja će uzeti u obzir naše radnike, naše buduće e, zaposlenike, studente i mladost. I konačno migracije. Govorite o novom početku kad se radi o migracijama, kao što je rekao gospodin e, Hailing, e, Molim vas da migracija bude prioritet. Ja dolazim sa Malte jer solidarnost ne bi samo trebala biti riječ, već moramo imati zakonodavstvo kao što je e, regulacija Dublin koju treba provoditi u djelo. Dakle, ne samo da nekoliko zemalja e, e, imaju odgovornost kao što je to danas. Trebaju nam politike koje će podržati promjenu ako želimo unaprijediti europski projekt. To je politika koju mi kao SND ćemo ćemo, na njoj ćemo insistirati. Gospođa Vodan ima minutu, izvolite. Sa mnogim kolegama podržavam gospođu van Leyen. Sistem je prekinut, ali Britanci su me stavili u ovaj parlament, oni vjeruju u Europsku uniju, oni traže najbolje Europe, oni od nas traže da ostanemo ovdje. Bili bismo glupi da i odbacimo ovu mogućnost. E, u Europi treba djelovanja, ne neodlučnost. Gospođo van der Leyen, ja vam kažem jasno i glasno e, da moj glas neće biti jeftin. Ako e, vam pružim podršku, ja od vas tražim da platite cijenu, a to je podrška. Morate reformirati ovaj sustav, morate djelovati, a ne samo govoriti o klimi, morate početi reforme e, Dublinskog sporazuma. Gospođo van der Leyen, cijena će za mene biti da koristim vašu utjecaj na svakom, za svakim stolom za kojim sjedite da e, podržite dugo e, dugi odlaganje kako bi Britanija mogla dugo dugo ostati dijelom ove obitelje. Gospodin Eichhout, minuta, izvolite. Hvala gospođo van der Leyen, hvala vam na govoru koji ste držati u usporedbi sa prošlim tjednom. Veliki je ovo korak, ali čovjek se pita za koga glasujemo. Toliko se toga mijenja, toliko je toga nejasno. Na primjer, kad govorimo o klimatskim promjerama, vi govorite o minus 55, 55 ali što će Europa staviti na stol kada Pariški sporazum počne zaista u e, decembru 2020. To nije jasno. Vi govorite o strategiji bioraznolikosti, ali ništa ne govorite o poljoprivrednoj politici. Što ćete napraviti sa trenutnim reformama poljoprivredna politika je. Zatim što je sa održivim e, ciljevima koje se primjenjuju na transport? to je puno više nego što sada imamo, a to e, zvuči ka, kao da je u skladu s onim što želi njemačka autoindustrija. I konačno vladavina prava, jako lijepe riječi, ali koja konkretna akcija? Da li vi podržavate Europski parlament e, u članku 7 protiv e, Mađarske? Počnimo konkretno, počnimo s tim. Gdje smo tu i kako vi tu stojite? Gospodin B, imate minutu. Gospođo van der Leyen, pred pet godina u ovom domu e, onaj kojega želite naslijediti, gospodin Juncker je rekao e, komisija sada ima zadnju šansu. E, vi ste sada evo u, fazi kad moramo djelovati. Rezultat diskusije u Briselu koji se pokazuje e, neprozirne postupke u Europskoj uniji. E, vi se kandidirate za jednu dužnost koja treba dati jamstva. E, međutim, vi ćete i dalje tjerati neoliberalnu politiku koja razara naš planet imate vrlo klimav pristup kad se radi o migraciji. E, e, Multikulturalnost razara naše zemlje. E, dobili ste glas, glasove liberala i ljevice, ali naš glas nećete dobiti. Hvala. Gospodin, gospodin na jednu minutu. Hvala. Gospođo von der Leyen, Europa ima očekivanja i napada se samodređivanje država članica. Neke države će izgubiti svoje pravo na samoodređenje kako bi dale podršku ovakvim ambicijama. Predsjednik komisije mora djelovati na razuman način kako, kako bi države članice Europske unije optimalno surađivale i kako bi razmjenjivale iskustva. Politička unija ne funkcionira, države članice žele zadržati svoj identitet, svoju kulturu i svoju povijest. Države članice žele zaštititi svoje interese, a treba zaštititi sve države članice, a ne pojedinačne interese ili ambicije. Nakon što sam saslušao vaš današnji govor, mogu zaključiti da vi niste prikladni za ovu dužnost, ja ću glasovati protiv vaše kandidature i nadam se da će drugi zastupnici učiniti isto. Hvala. Gospođo Matijaš, imate riječ. Hvala. Gospođo von der Leyen, vi ovdje imate podršku vašeg kluba, kluba Pučana i desnice nakon što ste se predstavili raznim klubovima, vi ste preuzeli neke obveze, a to je spomenuto u ovom domu. Europska unija treba donijeti odluke i zato vas ja pitam kako bismo imali koheziju Države koje imaju preveliki deficit e, trebaju riješiti taj problem. Hoćete li to tražiti od vaše države? hoćemo li uložiti u planet ili u militarizaciju u interesu e, industrije naoružanja Njemačke? Komu ćete vi pogodovati? Ili ćemo se boriti za Europsku uniju ili ćemo se boriti za e, javnu upravu? Hoćete li se boriti za prava radnika? hoćete li ta prava i dalje gaziti. imat ćemo politiku prihvata, ali i kontrolu granica. Na kojoj ćete strani vi stajati, gospođo von der Leyen? Trebamo pet godina jasnih opredjeljenja. Mi ne trebamo dva tjedna kontradiktornih obraćanja. inače ćemo imati još jedan mandat u kojem ćemo biti razočarani. Hvala, gospođa Begin, na minutu i pol. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospođo von der Leyen, kao majka e, troje djece i žena, ja stvarno e, mogu reći da mi je drago što vidim prvi put kandidatkinju za predsjednicu komisije. To je pozitivno, ali nadam se da promjena neće ovdje stati jer vlade koje su dale podršku vašoj kandidaturi svakako su vama vidjele e, dobrog kandidata, ali htjeli su reći ne onima koji su pripremili paket e, nominacija i mislili da će ih drugi jednostavno prihvatiti. Oni koji su dali podršku htjeli su pokazati da u Europi ako želimo raditi i živjeti zajedno trebamo svi zajedno odlučivati, svi zajedno. Gospođo von der Leyen, nakon našeg susreta vi ste prihvatili glavne točke našeg programa, rekli ste da ćete se boriti za minimalnu europsku plaću, za novi pakt o migraciji, za ambiciozne reforme za klimu i zajamčit ćete napokon eh, inicijativu, zakonodavnu inicijativu u Europskom parlamentu. I zato pokret pet zvijezdica želi dati podršku vašoj kandidaturi, ali svakoga dana tijekom sljedećih pet godina vi ćete morati pokazati da ste zaslužili naše povjerenje. Vi ćemo vas pomno pratiti i svakako ćemo vam kontrirati pa čak i žestoko ako ne budete poštivali preuzete obveze i morate braniti naše građane. E, kako biste upravljali Europom nije dovoljno biti Njemac, Francuz, Talijan ili Španjolac trebate uzeti najbolje što postoji u svima nama i pokazati svijetu da je Europska unija mnogo više od sume pojedinih država članica. Gospođo von der Leyen, Europski građani zaslužuju promjenu. Molim vas, nemojte nas razočarati. Hvala. Hvala, gospodin Gozales Pons na dvije minute. Hvala. Cijeli svijet zna da način na koji je vijeće tretiralo ovaj parlament bio neprikladan način na koji ste vi došli do vaše kandidature. Ali svi znaju također da je ovo najgori mogući trenutak za institucionalnu krizu parlament ne može dozvoliti protu europski nastrojenim ljudima da pobjede. E, europski parlament ima odgovornost, vijeće je pogriješilo, ali parlament ne može također pogriješiti nego mora povući pravi potez. Zato ćemo vam mi dati podršku jer e, svijet je na rubu trgovinskog rata i Europa ne može ostati bez vodstva. Od kad ste vi predloženi kao kandidatkinja, pokazali ste da ćete se zalagati za demokraciju u Europi. Vi ste pokazali mogućnost i sposobnost dijaloga. Europski mir temelji se na dijalogu. Europska unija nije dogmatično područje. Vi ne pravite razlike između sjevera, juga, istoga i zapada. Ne želite nikoga ostaviti da zaostaje. E, I zato vaša kandidatura odgovara želji birača u Europi. Mi se slažemo s vama, imamo vaše povjerenje u vladavinu prava i e, vjerujem da se možemo uzdati u vas kako biste obranili naše vrijednosti, a jedinstvo španjolske države. Vi ste se borili za, protiv klimatskih promjena. Glasovati protiv vas znači glasovati za protueuropski pokret. Došao je trenutak da žena zauzme mjesto na čelu Europske komisije. Gospođo von der Leyen, svi oni koji vjeruju u jednakost polova, danas ne smiju propustiti ovu priliku. Vi ćete svakako dobiti moj glas. Hvala. Gospodin Morales, na dvije minute. Minister von der Leyen. Eh, von der Leyen, Postoji razlog zašto ste eh, spomenuli dva kratična problema koji moj klub smatra prioritetima. Dublin i podrška mehanizmu za vrad, vladavinu praza. To su vaše riječi u pismu našem klubu i zašto to nisu svi važni e, pitanja, spomenuli ste ih još, ali to su pitanja koja mogu biti biti ili ne biti Evropske unije. I stoga ste rekli dobre riječi, prave riječi, one koje smo mi želi čuti, ali kao što ste čuli mnogih zastupnika, moramo imati konkretne ideje iza tih riječi. Što se tiče doblonskog procesa, odnosno pakta za migraciju, i vi ja znamo da to traži e, kvalificiranu većinu a inercija u e, vijeću e, je takva da se ljudi utepaju u sredozemlju. Vi možete nešto napraviti u vezi te inercije. Nešto ste već rekli o vanjskim odnosima, ali niste to spomenuli ovdje. Kriminalizacija nevladinih udruga, humanitarni koridori, sve to, to je ono što želimo čuti. A što se tiče podrške vladavini prava e, moramo vidjeti detalje, moramo vidjeti što je sa MMF-om, što je sa sankcijama, Mađarskom, Poljskom. E, to je e, bit onoga što mi ovdje radimo kako bismo integrirali Europu i želio bih samo reći kao član iz Ujedine kraljevine ljudi se javljaju na Twitteru i ka, kaže se da vi želite produljene bez obzira, ali to niste vi rekli, rekli ste to u pismu nama da ako što e, Ujedinjena kraljevina traži produljenje mora biti dobar razlog za to i mislim da ste ovdje sa Brexitom se bavili pragmatski i dostojanstveno pragmatski. To je onakvo partnerstvo kako nam treba, a ne fantastični Brexit o kojem govore ljudi e, drugi u, ovoj, e, u ovom domu. Znači pragmatski pristup je ono što želimo i kako moramo raditi. Gospodin Garekano, jedna minuta, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Gospođo Leyen, ja vam čestitam na odličnom govoru i odličnom procesu. E, e, radili ste s nama da biste svoje, naše prioritete uključili u svoj program. Želim reći zelenima da e, došlo do promjena u posljednjih nekoliko tjedana, moramo to priznati. To nije oklijevanje, to je zapravo priznanje da je pred Europom jedan izazov, izazov koji proizlazi dolazi od onih strana koji žele da Europa propadne, od populista nacionalista koji vide frustraciju naših građana i ova, e, ovaj pojam kontrole i osjećaj da samo trebamo izraditi zidove i e, e, podijeliti naše zemlje, onda ćemo preuzeti kontrolu i bit će nam bolje. Fan, gospođa van der Leyen zna da to nije točno, ona razumije i ona je to pokazala u posljednjih tijela kada ona može s nama raditi da bismo izgradili bolju Europu, Europu koja će odgovoriti na naše dvojbe o demokratizaciji, vaše dvojbe o klimatskim promjenama promjenama, digitalizaciji, frustracijama koje osjećamo zbog europske krize koja će ili riješiti ili ne. I stoga mislim da je ovo trenutak kad svi mi ovdje moramo se potruditi i reći možda nije sve u paketu, ali e, trenutak je da se ujedinimo i da kažemo no ne populistima, nacionalistima, a da za bolju Europu koju nam gospođa van der Leyen danas nudi. Gospodin Žado, izvolite, imate jednu, minutu. E, gospođo kandidatkinja, vi ste rekli u uvodu e, e, govorili se o sporazumu Evropske unije i Mercosura. Tu podržavate predsjednika Bolsonara koji uništava Amazoniju zbog biznisa koja je vrijednost vašeg angažmana za žene kad Bolsonaro svaki dan napada žene, homoseksualce, e, temeljne slobode. To nije socijalna Europa koju očekujemo. Gospođo e, kandidatkinju, e, Mercosur, to je nestanak poljoprivrednika, E, o, tim poljoprivrednicima niste rekli ni riječi. Ako želite braniti europski projekt, ako ne želite prodati Europi, prodati e, e, multinacionalnim kompanijama, ako želite Europu građana, onda osudite sporazum sa Mercosurom E, i e, ukinite hipokriziju Europske komisije kad se radi o poljoprivrednoj politici. Tu ćete braniti naše vrijednosti. Gospodin Madison ima jedno. Um, Hvala, gospođo predsjedateljice, gospođo van der Leyen. Imam samo minutu, a imam puno toga reći. Prije svega ovdje vladaju emocije, što je razumljivo, jer puno nas E, drugačije mislimo i to je dio demokracije. Sreo sam se nekoliko puta sa gospodinom Timmermansom i znam da je imao problema sa Vijećem Europe e, E, o tome ko će biti novi kandidat za vođu komisije, ali njegove ideje, njihovi, njegovi politički stavi, danas kad slušam gospođu van der Leyen o klimi, o migracijama i stabilizaciji, nema velike razlike između gospodina Timmermansa i gospođene, gospođe van der Leyen. To je pragmatička politika, pragmatična politika, ja to razumijem, ali e, to je činjenica. Imam samo 10 sekundi i želim reći da sve države članice u šengenskom području su se složile da moramo štititi naše vanjske granice kao što to radi Italija, kao što radi Mađarska sa milijardu eurom i moramo zaustaviti one koji ilegalno krijumčare ljude jer ako dajemo milijone e, eura za njih onda potičemo migraciju, a mi kažemo moramo otvoriti granice, ali mislim da to nije pametno. No, u svakom slučaju, gospođo Fadarle, e, e, puno sreće, nadam se da ćemo imati druge e, kandidate. Hvala. Gospodin penk izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Prvo zaključak koji na koji sam